Poštovani kolege i kolegice, molim vas da zauzmete svoje mjesta. Započinjemo se radom. Imamo malo vremena na raspolaganju za izbore. Zamolit ću kolege da zauzmu svoja mjesta sada. Pozdravljam sve punopravno članove i zamjenike odbora za pravne poslove. Ja sam Jozef Sajer, vodim ovaj sastanak zato što na temelju članka 14. poslovnika u odsudstvu izlazećeg e, predsjednika e, zastupnici koji su najduži mandat imali do sada e, mogu voditi sastanak do izbora predsjednika i zato ja imam čast biti zastupnik koji je najduže bio u ovom odboru, u ovom parlamentu, u odboru za pravne poslove Dakle, vidite da nije potrebno biti toliko star kako biste bili na čelu ovog e, odbora, odnosno kako biste vodili sastanak. Imam dugu bradu, ali to ne znači da sam toliko star. Dakle, otvaram sastanak i htio bih podsjeti kolege da je cilj ovog sastanka da se konstituira predsjedništvo, da se izabere predsjednik i do četiri potpredsjednika u skladu sa poslovnikom člankom 213. Redoslijed izbora bit će sljedeći. Najprije ćemo izabrati predsjednika, nakon toga svakog potpredsjednika pojedinačno u slučaju glasovanja zamjenika e, i punopravnih članova potrebno je imati sa sobom e, glasačku karticu. Ako nemate sa sobom karticu, onda e, možete još uvijek zatražiti. Molim vas da to javite. Možete glasovati na papiru, mada će to onda zahtijevati više vremena. Ja ću sada također pronaći svoju karticu. Molim vas da i vi učinite isto. Evo, bit ću primjer za sve kolege. Izvolite. Jako mi je žao, ali bila sam E, u ovoj sali na prethodnom sastanku moja je kartica ostala u uređaju za glasovanje, a sada kartica više nije ovdje, žao mi je zbog toga. Molim vas da zatražite od vašeg asistenta da e, dobijete zamjensku karticu. E, bolje će biti da čekamo da vam donesu zamjensku karticu nego da sada glasovanje održimo na papiru, pa molim službe da riješe taj problem. To sada vrijedi za sve. Imena e, zastupnika zamjenika koji će glasovati su Evelyn Gebhardt. Ona zamjenjuje gospođu Kati Piri koja je punopravna članica. Evelyn Gebhardt je zamjenica. E, ovdje smo bili u ovom odboru jako dugo, tako da bi ona također mogla voditi ovaj sastanak, ali ona je bila zastupnica zamjenica, a ne punopravna članica, pa onda ja vodim sastanak. E, imamo još obavijest da gospodin Andreja Karopo zamjenjuje gospodina Žilbera Kolarda koji je punopravni član. U slučaju bilo kojih promjena klubovi moraju me obavijestiti o tome prije nego što otvorim glasovanje. E, kao privremeni predsjednik e, vodit ću izbor predsjednika, a odmah nakon toga predsjednik će stupiti na dužnost i vodit će izbor potpredsjednika. Ima li komentara? Ne. Onda idemo na izbor predsjednika odbora za pravne poslove. Podsjećam vas da u ovom domu kruže vijesti o tome da postupak koji traje već 40 godina, e, koji se e, provodi već jako dugo, ne poštuju svi, a zbog toga je situacija nova svima nama. Pravno gledano to neće imati nikakav učinak, ali htio bih zamoliti e, kao član odbora za pravne poslove koji brani vladavinu prava u ovom domu, zamolit ću vas da poštujete stare tradicije vladavine prava i našeg odbora kod izbora a e, sve se to temelji na dogovoru među klubovima. Ako ovaj e, dogovor izostane, postoje nepredviđene posljedice za budućnost i ovaj dom već 40 godina funkcionira na taj način, tako da nemam nikakve pravne instrumente da e, ikoga natjeram, ali molim vas e, imajte na umu da imamo određenu odgovornost. Idemo sada na izbor predsjednika. Kvorum od jedne četvrtine e, članova, dakle sedam zastupnika u odboru je postignut, dakle možemo glasovati. Glasovanje će biti valjano. Molim e, kolege da e, mi kažu koji su kandidati za mjesto predsjednika. Imamo li kandidatura? Nikoga za sada? Da. Izvolite, gospodine Le Breton. Hvala. U skladu s Dontovom metodom koju ste upravo spomenuli, indirektno. Moj klub ID, Identitet demokracija, kandidira mene kao predsjednika ove, ovog odbora. Ja sam Žile Breton, član sam ovog odbora već pet godina. Bio sam koordinator za moj klub. To je odbor koji jako dobro poznajem E, bio sam izvjestitelj za važne dosjeje posljednjih pet godina, na primjer za opću uredbu o zaštitu podataka i e, izvješće VOS o autorskom pravu i također sam se bavio raznim eh, izvješćima, na primjer Rozier, izvješće Rozier o zaštiti zviždača. Bio sam izvjestitelj i također o eh, ukidanju parlamentarnog imuniteta. Ja sam također eh, profesor prava i mislim da sam kvalificiran kako bih obnašao ovu dužnost. U skladu sa E, našim poslovnikom. Ja sada prihvaćam e, kandidature i moram vas zato zaustaviti e, u vašem obraćanju. Izvolite. Hvala. U ime kluba Renew Europe gospođa Lucy Necinga je naša kandidatkinja za predsjednicu ovoga odbora. Kandidirali se još tko? Imamo dva kandidata. Morat ćemo imati tajno glasovanje. Zamolit ću kandidate da kažu pristaju li na kandidaturu. U slučaju gospodina Lebretona to je jasno, ali iz pravnih razloga moram i od druge kandidatkinje tražiti jasno da ili ne. Da, u redu. U redu, da. E, jeste li ispunili izjavu o financijskim interesima u skladu s kodeksom ponašanja? Da, dakle ponašate se na prikladan i dostajan način, to je e, pravno u redu. E, vi ste oboje punopravni članovi, to je provjereno i nominirani ste u skladu sa člankom 15.1 u skladu sa člankom 200 33. Možemo sada reći da imamo dvije e, pravovaljane kandidature. Podsjećam vas Podsjećam vas da svaki član koji sudjeluje u glasovanju ima samo jedan glas E, i da imamo pravednu e, podjelu e, glasova. Šest za pučane, pet za zeleni imaju dva glasa, ide ima dva glasa, ECR 2, GUE, jedan 1 glas, nezavisni imaju tri glasa. Imate li svi kartice? Gospođo, i vi imate karticu. U redu. Dakle, nema e, nikakvih promjena što se tiče zamjenika koji će glasovati na ovom sastanku. Gospođa Gebhardt je ovdje. Dakle, sve će biti u skladu s onime što sam već rekao ranije. Također e, bih vas htio podsjetiti da će glasovanje biti u prvom krugu, apsolutnom većinom danih glasova i broja će se samo glasovi za jednog kandidata možete glasovati samo za jednog ili drugog kandidata. Zeleni gumb Dakle, u drugom krugu glasovanja e, pobjedit će kandidat s većim brojem glasova i možete glasovati samo za jednoga. U slučaju da netko želi glasovati za gospodina Bretona, mora pritisnuti zeleni gumb. Ako netko želi glasovati za gospođu Načinga, treba pritisnuti crveni gumb suzdržani glasovi se ne ubrajaju kod e, izračuna potrebne većine glasova. Ako ste pogriješili, možete promijeniti e, vlastito glasovanje pritiskom na pravi gum nakon što otvorim glasovanje, ali kad jednom zatvorim glasovanje, promjene nisu više moguće. Sada otvaram glasovanje. još dva glasa čekamo. Zatvaram glasovanje. Šest glasova. 23 glasa su dana, šest glasova je za gospodina Libretona, 15 ih je za gospođu Nečinga. Gospođa znači, ga je dobila apsolutnu većinu glasova. Time zaključujemo glasovanje. Čestitamo na izboru i ja vam prepuštam svoje mjesto. Izvolite. Thank you very much, colleagues. I am, uh, Hvala, poštovani kolege i kolegice. Zahvaljujem na vašoj podršci i nadam se da ću vršiti svoju dužnost na kvalitetan način idućih pet godina. A sada prelazimo na izbore potpredsjednika. Imamo četiri potpredsjednika koje trebamo izabrati. Birat ćemo pojedinačno. Dakle, prvo biramo prvog potpredsjednika. E, trebam vas podsjetiti na raznolikost u parlamentu koja treba e, biti poštovana u e, predsjedništvu. Ne možemo imati potpredsjednike koje dolaze svi iz iste države članice, moramo uzeti u obzir ravnotežu spolova. Imamo kandidate za prvog potpredsjednika. Ja bih htio kandidirati kolegu Sergeja Nagodinskija. Hvala. Imamo li još kandidatura? Gospodin Le Breton. Hvala. Što se tiče načela pluralizma, ja ga time podržavam i predstavljam samog sebe kao kandidata. Hvala. Imaćemo elektroničko glasovanje za prvoga potpredsjednika. Zeleni gumb je za gospodina Lagodinskog, a crveni gumb za gospodina Lebretona. Otvaram glasovanje. I još jedna osoba treba glasovati. Zatvaram glasovanje. Gospodin Labodinski je izabran. Čestitam gospodine Lagodinski. A sada prelazimo na izbor drugog potpredsjednika. Imamo li kandidature za mjesto drugog potpredsjednika? Gospodin Foss Hvala gospođo predsjednice. Želim za drugog potpredsjednika predložiti Mario Valcmana. Hvala. Imamo li još kandidatura za to mjesto? Gospodin Breton? Hvala. Ja opet kandidiram samog sebe. Hvala. Imat ćemo elektroničko glasovanje zeleni gumb e, za gospođu Valsman i e, crveni za gospodina Lebretona. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Gospođa Valsman je pravovaljeno izabrana. Čestitam. A sada prelazimo na izbor četvrtog potpredsjednika. Kaže predsjedateljica i ispravlja se. Treći potpredsjednik je na redu sada. Imamo kandidature za mjesto trećeg potpredsjednika. Kao prvo zahvaljujem, čestitam na novoj dužnosti koju imate. Želim vam sve najbolje u obnašanju te dužnosti. To je jako važan odbor. U ime socijalista i demokrata predlažem gospodina Ivana Garcia del Blanco. On će biti naš kandidat za mjesto trećeg potpredsjednika ovog odbora. Hvala. Ima li još kandidatura? Gospodin Le Breton. Hvala. Evo, ovo je posljednji put, posljednji pokušaj. Nadam se da će to biti treća sreća. Hvala Gospodin Del Blanco prihvaća kandidaturu. Da, u redu. Onda prelazimo na elektroničko glasovanje. Zeleni gumb za gospodina Garcia Del Blanco, a crveni gumb za gospodina Lebretona. Otvaram glasovanje. Ispričavam se, kaže predsjedateljica, zeleni gum za gospodina Garcia de Blanco i crveni za gospodina Lebretona. Zatvaram glasovanje. Gospodin Garcia del Blanco je pravovaljano izabran. Čestitam. A sada prelazimo na izbor mjesta četvrtog potpredsjednika. Ima li kandidatura? Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. U ime ecr gospodin Stankanelli na mjesto četvrtog potpredsjednika. Hvala. Ima li još kandidatura? Hvala. Nastavljamo u duhu drugih izbora za potpredsjednika, a ja bih htjela da glasovanje bude tajno. Pet članova zastupnika treba podržati ovaj prijedlog. Imamo pet zastupnika koji su podržali vaš prijedlog, dakle idemo na tajno glasovanje. So could I just check again? Molim vas da provjerimo, gospodine Stankaneli, imamo li vaš pristanak na kandidaturu? Da. Imamo samo jednog kandidata. Nećemo imati eh, pritisak na određenu boju, gumba određene boje. Dakle, crvena boja protiv, zelena boja za kandidata. Otvaram glasovanje. And we'll now close, close the vote. Thank you. Zatvaram glasovanje. Gospodin Stankaneli je pravovaljano izabran. Čestitam svim potpredsjednicima. Zahvaljujem što ste danas prisustvovali ovom sastanku. Imamo li priopćenja predsjedništva? Sljedeći sastanak 24. srpnja ovdje u Briselu. Hvala na pažnji i zaključujemo ovaj sastanak.